Mes chers collègues, nous allons commencer. Veuillez Dragi kolege, započet ćemo s radom. Molim vas da sjednete na vaša mjesta. Krenimo. Alors, nous ouvrons notre session Započinjemo s radom. Možemo usvojiti nacrt dnevnog reda ako nemamo nikakvih prigovora. Isto tako zapisnici sastanaka 10. i 11. travnja te 3. i 4. svibnja mogu biti odobreni ako nema prigovora. Nema prigovora i onda krećemo dalje. Sada odmah krećemo na glasanje. Radi se o svemirskoj strategiji za Europu. Imamo znači izvjestiteljicu gospođu Gezin Meissner, a prije nego što krenemo s glasanjem provjerit ću da li nas ima dovoljno Molim vas uzmite vaše glasačke kartice da provjerimo da li ima dovoljno osoba. Glasanje je otvoreno. Izvolite. Da, gospodin De Kamp. Evo, mijenjate mjesto. Glasanje je zatvoreno. Imamo dovoljno osoba prisutnih u dvorani kako bismo mogli započeti s glasanjem. Jeste li spremni? Krećemo vrlo brzo. Stavak 1. Tko je za? Zapravo, oprostite, kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, amandman 6 je odbijen. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Želite provjeriti, onda ćemo to provjeriti elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 12 za, 15 protiv, bez suzdržanih. Amandman gospodina Rikea je usvojen. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Krećemo dalje sa amandmanom 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, kompromis 4 usvojen. Krećemo na amandman 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo sada glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Za 21 protiv 17. Ovaj amandman je usvojen 65, kompromis 5 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 6 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 7 za protiv suzdržani usvojeno usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 55 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 67 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali ću to provjeriti. Otvaram glasanje. Amandman 67. Zatvaram glasanje. Kako ne? Glasanje je zatvoreno. Amandman 67 je usvojen. Amandman 42 za, protiv. Još jednom ćemo, ne dižete ruku, ponovno, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. Amandman 42, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 42 je usvojen. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 64, prvi dio. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, drugi dio mog amandmana nije usvojen, i sad imamo završno glasanje vezano iz izveće gospođe Mesner. Otvaram glasanje. Svi su glasali, zatvaram glasanje. Za 40, jedan protiv, jedan suzdržani, hvala i čestitam gospođi Mesner, Majsner na usvajanju ovog izvješća. A vi ćete također i primiti delegaciju. Imamo znači delegaciju njemačkih političarki i dio ste također odbora za promet. Žene su tu prisutne Pozdravljam vas sve i zahvaljujem gospođi Majsner koja je vas je pozvala na naš sastanak. Krećemo sada dalje. Sljedeći je razmjena mišljenja. E, sa glavnim izvjestiteljem za opći proračun Europske unije gospodinom Sigvritom Muresanom. On još uvijek nije ovdje. Comme Budući da opći izvjestitelj za proračun nije ovdje, budući da smo na početku tjedna, onda imate pravo na kratku stanku od pet minuta.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 glavni izvjestitelj za proračun 2018. godine. Hvala vam što ste prihvatili da budete danas s nama i razmjenjujete mišljenja o proračunskim prioritetima. Znamo da su ovo dosta e, burna vremena u Europskoj uniji. Govorimo i o gospodarskoj štednji i zbog toga je važno da osmislimo prave proračunske prioritete budući da i europske politike i e, isto tako povjerenje građana ovisi o proračunskim izborima. Ja bih željela podcrtati uvijek izvrsnu suradnju između odbora TRAN i odbora za proračun možemo reći da vrlo konkretno u srdačnoj atmosferi možemo razminjivati mišljenja. Vrlo je važno da parlament predstavlja jedinstveno mišljenje e, nasuprot vijeću koje je ponekad teško uvjeriti. Evo dajem riječ e, gospodinu Muresanu za znači jedan kratki prikaz osnovnih smjernica za proračun 2018. E, godine, desetak minuta. Hvala lijepo, hvala što ste me danas primili ovdje na našem odboru kako bismo mogli raspraviti proračun Europske unije za nadolazeću godinu za koju sam ja izvjestitelj na odboru za proračune. Prije svega, gdje trenutno stojimo u proračunskom postupku, u ožiku usvojili smo velikom većinom na plenarnoj izvješće koje sam ja autor sa smjernicama za sljedeću godinu, odnosno proračun Europske unije. To je izvješće u kojem smo predložili cijelokupne političke prioritete za proračun Unije u sljedećoj godini, nakon čega smo trebali pričekati komisiju da oni izlože svoj nacrt promječuna na temelju političkih prioriteta naših, što je komisija učinila danas. Jutro smo imali povjerenje ka Ettingera na odboru budget i on nam je izložio nacrt proračuna. Tako da uz političke prioritete koje smo do sada definirali, od jutros također imamo i prve brojke. Naravno nismo mogli detaljnu procjenu komisijne ponude dati, no neke stvari vam već mogu reći. Što se tiče političkih prioriteta parlamenta, predložio sam i predlažem od početka godine da prioritetnima učinimo dva područja, prije svega za proračun sljedeće godine, a ta su prvo rast i radna mjesta i drugo sigurnost građana. To sam predložio zbog toga što u krajnjoj liniji građani Europske unije od to očekuju od Europske unije. Radna mjesta i sigurnost. I kako? Vidim da mi u tome uspijemo. Prije svega za radna mjesta žele bih da ulažemo ona područja koja gospodarstvo čine snažnim, konkurentnim i uljevaju veće povjerenje privatnom sektoru. Dakle, volio bi da se ulaže infrastrukturu, istraživanje inovaciju, podršku malim srednjim poduzetnicima i da se nastavi borba protiv nezaposlenosti mladih. Zbog toga je moj prijedlog od početka bio kao što smo u smjernicama to unijeli, da čekujemo komisiju da provodi Horizont 2020, instrument za povezivanje Europe, programe COSME, program Erasmus, koji rečeno nije samo program razmjene za studente, već isto tako poboljšava konkurentnost mladih na tržištu rada. Jer istraživanje pokazuje da 65% poslodavaca cijeni određenu razinu međunarodnog iskustva mladih kada ih zapošljavaju. I to smo tražili od komisije, a što je ona ponudila kao nasljed proračuna? Za horizont 2020. predložili su povećanje od 7 postotnih bodova za instrument povezivanja Europe, 8 postotnih bodova za Erasmus 9. Za kozme imamo malo smanjenje usporedbi s prošlom godinom, 2,9, no prošla godina bila iznimna zbog toga što smo imali značajan porast. No za kozme dalje bismo trebali malo pogledati detaljnije brojke kako bismo se pobrinuli da ono što su predložili bude dovoljno za male i srednje poduzetnike, no za instrument za povezivanje Europe, rekli smo 8,7 točno je e, povećanje u odobrenim sredstvima i 25,7 za obveze. Veći infrastrukturni projekti su za 0,1 porasli, za ITER najviše 25,5, Kopernikus 5, 9,5 i predložili su 9,6 smanjenje za EGNOS i Galileo. Ondje su sredstva za plaćanje se smanjila za 0,1 postotni bod. To su dakle brojke koje trenutno imamo na temelju onoga što nam je povjerenik Oettinger prije 3 sata izložio, tako da bismo trebali malo bolje još provjeriti te brojke. Drugi prioritet je bilo financiranje sigurnosti građana. I tu sam rekao da moramo provoditi e, rad agencija Europske unije zadužene za unutarnje poslove kako se bi se poboljšala granična kontrola, protok informacija na europskoj razini što se tiče sigurnosnih rizika ili ljudi koji su za trgovinu ljudima ili oružjem i komisija je to popratila i predložili su povećanje proračuna i kadrovska osposobljenosti Europola Frontexa, Eulize i službe za vanjsko djelovanje. Također su predložili aktivnosti e, za obranu od 40 milijuna eura, konkretno istraživanje za obranu sa ciljem da se upotrebe efekti sinergije u istraživanju za obranu, za obranu na europskoj razini kako bismo prestali trošiti novce na iste projekte za to 28 puta u 28 država članica. Bolje potrošiti sredstva jednom na europskoj razini, ondje gdje je to moguće tada raspodijeliti prednosti toga rezultata između svih država članica kao što je to i uobičajeno među partnerima. Također sam rekao da kako bismo postigli sigurnost unutar granica Europske unije moramo se pobrinuti da u našem neposrednom susjedstvu, istočnom susjedstvu, one zemlje koje su započele sa proeuropskim putom kroz potpisivanje sporazuma o pridruživanju s Europskom unijom, Gruzije, Ukrajina, Moldova, da stanemo uz njih, osobito s obzirom na sve veću agresiju Ruske federacije, te da se pobrinemo da stanemo i u zemlje u južnom susjedstvu koje se suočavaju sa izazovima od zbog protoka i priljeva izbjeglica jer se i komisiji pokazalo da je mnogo jeftinije i sigurnije i politički lakše upravljati izbjeglicama unutar Jordana, Lebanona, dakle u iskodišnim zemljama radije nego da ih imamo unutar granica Europske unije. Imajući to na umu također želim ukazati na reviziju sedmogodišnjeg, višegodišnjeg financijskog okvira što je bio zahtjev parlamenta i gdje je došlo do dogovora između vijeća i parlamenta o tome kako bi ta revizija trebala izgledati. Kompromis je bio dobar, radili smo, svo, radili smo svoju zadaću u parlamentu i kolege u proračunskom odboru dobro znaju, usvojili smo ovaj sporazum brzo u parlamentu, tako da Sada vijeće mora odraditi svoj dio posla. Ujedinjena kraljevina trenutno blokira reviziju višegodišnjeg financijskog okvira i tu bih rekao sljedeće. Blokiranje toga do izbora 8. lipnja neće uzrokovati znatne poteškoće u stvarnosti, no ukoliko ova revizija doista bude dovedena u pitanje, tada bi bilo vrlo teško predložiti proračun 2018. koji bi odgovarao potrebama za tu godinu, a koja će se djelomično promijeniti u usporedbi na 2013. kada je VFO bio dogovoren. Dobra stvar je da je komisija u nacrtu proračuna već uzela u obzir reviziju i komisija je uz nas u tome da se izvrši pritisak na vijeće i da se jasno poruka on, poruči da je to potrebno usvojiti. Nemam nijakve indikacije iz Ujedinjene kraljevine da postoji ozbiljna namjera da se ne usvoji ta revizija, da se dalje blokira. Ono što mi znamo je da će to biti usvojeno nakon izbora no i dalje je važno da vršimo pritisak i pobrinimo se da i vijeće ispuni svoje odgovornosti. Što se tiče pitanja koje se tiču ovog odbora, instrumenta za povezivanje Europe, što kao što sam od početka rekao, želio sam da postane prioritet i komisija na to dobro reagirala i predložili su povećanje proračuna moramo se pobrinuti da u okviru proračunskog postupka za agencije i zajedničkih poduzeća što se tiče transporta, da na to ne utječe nikakvi danji rezovi i ne očekujemo također nikakve e, rezove što se tiče e, broja zaposlenih u agencijama za 2018. To je stalište parlamenta i u smjernicama koje smo usvojili u ožujku. Dakle, gospodine predsjedateljice, ovdje bih stao, dragi kolege, želim da moje prisustvo ovdje bude početak naših rasprava, zajedničkog dijaloga. Od danas, dakle, imamo na prijedlog nacrta proračuna komisije, no vaša stručnost, vaša mišljenja, vaše tumačenje ovoga bit će važno za mene kao izvjestitelja i naravno za cijeli proračunski odbor za sve kolege s kojima surađujem. U tom smislu želim bih zahvaliti što ste me danas ovdje primili, radujem se vašim primjedbama koju ću da kako prenijeti dalje i danje suradnji s vama tijekom godine. Hvala. Hvala vam. U istinu, gospodine Muresan, sada ću dati riječ našem izvjestitelju, gospodinu Tošenevskiju. Izvolite. A nakon toga ću dati riječ različitim izvjestiteljima u sjeni, a i za vas imam pitanje, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala što ste mi dali riječ. Zahvaljujem gospodinu Murešanu na uvodu. i ovim ranim informacijama o proračunskom predlogu. Kao izvjestitelj za odbor TRAN volio bih istaknuti nekoliko stvari. A koja uključuju sve prijedloge koje proizlaze iz ovog prijedloga. Prije svega instrument za pozivanje Europe sredan sam što ćemo imati više novaca na raspolaganju jer ovaj instrument je ključan za financiranje transportnih programa. U prošlosti došlo je do smanjenja i prebacivanja iznosa. Drago mi je da sad odlazimo do jedne pristojne razine za ovaj instrument. Ono što moramo učiniti je projekt transporta učiniti privlačnim javnom, javnim financijerima. Koristimo ovdje bespovratna sredstva i to je jedan od načina kako poboljšati prilike za infrastrukturu. Jedan od naših prioriteta je željezničke veze diljem Europe, I to je također povezano s onim što ste vi rekli. Dakle, radi se o radnim mjestima, sigurnosti. A željeznice svakako znače više Europe i bolju infrastrukturu. Uvjeren sam da Galileo i EGNOS možemo upotrebiti kao dva svjetlitska sistema za prijevoz, odnosno transport općenito. Mnogo smo sredstava već uložili u taj projekt i radi se o vrlo dobroj osnovi za korištenje sistema za navigaciju i vrlo preciznu navigaciju. Što su sve također vrlo dobre poslovne mogućnosti. A isto tako nam ti satelitski sustavi nude druge prednosti. Ono što nisam u potpunosti razumio je kada ste spomenuli Galileo i smanjenje sredstava koja su na raspolaganju, ako sam vas dobro shvatio. Satelitski sistemi povećavaju diverzitet različitih primjena u transportu koje mogu raditi na optimalizaciji protoka prometa i koriste na razne druge načine. Imao sam prilike pročitati prijedloge pilot projekata koje su prizašli iz našeg odbora. 23 prijedloga ukupno od 28 milijuna eura što smatram da je vrlo dobra početna točka za nastavak postojećih programa kao i nove programe. I dalje se, da kako radujem suradnji s vama, izvjestiteljima u Sijeni i naravno željeli bismo imati na raspolaganju što je više novca moguće. Hvala gospodine Tošenevski, a sada dajem riječ gospodinu Marineskiju, izvolite. Hvala vam gospodine Murešan, hvala na vašem izlaganju. Dobro vijezde je gospodin Nottinger na kolegiju jutros odobrio, barem na temelju onoga što sam čuo, prijedlog proračuna. Što se tiče transportne perspektive, najvažnije stvar je provjeriti da li odredbe srednjoročne revizije su bile uključene u proračun, kao što već i obećao, najavio je već prije da će uključiti te odredbe na ovaj ili onaj način, jer to je vrlo važno za instrument za povezivanje Europe ili CEF, ne samo zbog povećavanja, zbog premještanja sredstava iz pojedinih proračunskih linija koje bi išlo u smjeru radnih linija i utjecala i na željeznicu i na sesar kao dva vrlo važna alata za transport. A druga stvar, kolega je dosta rekao GNSS-u, globalnom navigacijskom satelitskom sustavu, EGNOS je jedan dio toga i vrlo je važan. I kao što znate, nemamo punu pokrivenost Europe njime, a za to su potrebna određena sredstva kao i za Afriku, Sjevernu Afriku, da bi se pokrivao jug, jugoistok, te za Ukrajinu. I to su novca ne iz transporta, nego iz politike susjedstva. No ako se ništa za to nije odredilo u prijedlogu, EPP će predložiti neke amandmane u tom smjeru, ne radi se o velikim iznosima novca, otprilike 10 milijuna, gotovo ništa. No to nam je potrebno kako bismo pokrili istočni dio Europske unije i jug, odnosno jugoistok. I nadam se da ćete i dalje staviti podržavati željeznicu Interrail, kao što ste sami najavili da ćete i činiti. To je vrlo važno. voit un sourire sur un terrail, donc ça peut être positif. On va continuer encore une ou deux questions. Se tiče Interlela, u svakom slučaju to je pozitivno. Možda ću vam dati riječ da odgovorite na pitanje, izvolite. Mogu bih odmah odgovoriti jer smo imali neka konkretna pitanja. Dakle, najprije odredbe srednjoročne revizije višegodišnjeg financijskog okvira. One jesu uključene u nacrt proračuna. Jutro smo to dobili, dakle, koliko smo mogli vidjeti iznosi za CF Erasmus, horizont 2020. su tu. Instrumenta fleksibilnosti naravno mobiliziran u punom opsegu i do točnih iznosa koji su odobreni tijekom srednjoročne revizije, Tako da je to ono što znamo. Što se tiče istočnog susjedstva, spomenuli ste Ukrajinu. Jedni element koji za to trenutno znamo je da cijelokupno smo imali 8,9 porasta za istočno susjedstvo, što je 46 milijuna eura, apsolutno govoreći. Za sada ne znamo detaljno za što je predviđen taj novac, no dakle, primim na znanje tu interakciju između projekata i što se tiče Afrike i Ukrajine, kako smo se pobrinuli da pratimo to i dalje. Galileo i Egnos, kao što sam rekao, smanjenje 9,6% u nacrtu proračuna komisije, no tu ćemo morati zajedničke stvari porazmotriti i to procijeniti, vidjeti da li vam uzrokuje zabrinutost i da li je to nešto što je neprihvatljivo vašem odboru. Dakle, tada to moramo znati i to jasno reći komisiji. interel to je važno, nije tajna da predsjednik našeg kluba u svojem odgovoru na obraćanje stanja Unije odgovorio da predlaže da svaki mladi građanin od 18 godina dobije besplatnu kartu interrela iz proračuna Europske unije od 2018. Kao opći izvjestitelj za proračun ja sam rekao da ću to unijeti u smjernice, u političke prioritete parlamenta dakle smjernice proračuna Unije za 2018. kako bismo mogli pronaći financijska sredstva već za 2018. i doista to smo i javno obznanili. Povjerenik Ettinger je rekao sljedeće. Kaže da je spreman financirati inicijativu Interrail, no ne želi da to ugrozi postojeće projekte koje su u tijeku. I to je bilo upravo ono što smo mi zatražili smjernicama. Rekli smo da to želi biti financirano stabilno, predvidljivo, dugoročno gledano. Za što naravno potrebna je zasebna proračunska linija odvojena od Erasmusa primjerice kako se to ne bi pretvorio u svojevrsni rizik za program Erasmus, za što je potrebna nova zakonodavna osnova, pravni temelj, što nije nešto što bi povjerenik Oettinger trebao predložiti već ili povjerenik Navračić, zadužen za mlade, ili povjerenica Bulc, zadužena za transport. Dakle, iz tog razloga ukoliko imamo većinu kolega na odboru TRAN koji podržava projekt Interrail, prvi sljedeći korak bit će pobrinuti se da komisija ponudi pravni temelj za ovo. I ja imam neformalne kontakte s komisijom, tijekom proteklih dana sam doznao da oni nisu predložili ništa vezano uz Interrail danas u nacrtu proračuna, jer nemaju pravni temelj za tako nešto. Imamo jedan maleni pilot projekt pokrenut ove godine, dakle predlažem prošle pokrenut ove, no to nije ono što obuhvaća upravo sve ovo. Komisija dakle rekla da sada nisu ništa predložili jer nemaju pravni temelj, no pokušamo zajedno raditi sa nadležnim povjerenicima, a mislim da vaš odbor ovdje ima ključnu ulogu, da se razvije ta pravna osnovica, jer komisija kaže da je spremna to uključiti u mirenja u pregovore koje ćemo imati dalje s vijećem i komisijom na jesen kako bi to ušlo u proračun prije usvajanja sljedeće godine. Moramo dakle napredovati i raditi ili u smjeru povjerenika Navračića ili povjerenice Bulc kako bismo mogli staviti raditi na toj pravnoj osnovi, no moramo biti iskreni, vidjeti koliko su veliki ti iznosi na raspolaganju. Komisija je spomenula da u e, naslovu 1 imamo 51 milijuna eura, u nacrtu proračuna i da su oni spremni dijelom to preraspodijeliti za Interrail, tako da želimo nešto što će ići mnogo dalje od pilot projekta koji već postoji ove godine i koji je tek prvi korak, moramo biti realni i vidjeti da li možemo postići dovoljno široku ponudu, dakle interela za sve građane koji napune 18 već od ove godine. Znamo da imamo neka ograničenja u VFO, vidimo ćemo kako će revizija napredovati, ali to je gdje se trenutno nalazimo. Moramo raditi s komisijom kako bismo izradili pravni temelj koji će omogućiti održivo, predvidljivo financiranje bez da se u pitanju dovode drugi postojeći programi. Euh, notre tour euh, Hvala. Nastavljamo sa govornicima. Gospodin Erkut, izvolite. Hvala vam, gospođa predsjednice, i želim dobrodošlicu našem izvjestitelju. Zadovoljstvo mi je što vam mogu prenijeti riječi naše izvjestiteljice u Sijeni, Prvo želimo zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni na dobroj dosadašnjoj suradnji i svim kolegama koji su podnijeli prijedloge za pilot projekte. Sve u svemu predlažemo 28 pripremnih djelovanja i pilot projekata za područje turizma i prometa. Pilot projekt 17 je novi predloženi pilot projekt PP1. Imamo ih pet u turizmu i 12 u prometu još nekoliko prijedloga kojima se nastavljaju prethodni projekti u sklopu PP2 u području prometa. Socijalisti su predložili sedam pilot projekata. Pilot projekt koji predlaže izvjestiteljica u Sjeni bavi se promocijom lokalnog turizma u Europi i dobili smo potpise i od drugih političkih klubova Aldea i GUE uz SID. Ovaj projekt e, želi promicati lokalne inicijative, dakle malo objekte koje se nalaze u slikovitim područjima i promiču se, promiču se načini suradnje u Europi, razvoj novih turističkih puteva, a proračun koji se predlaže je oko milijun eura. Što se tiče pripremnog djelovanja, imamo pet novih takvih djelovanja u PP1, tri u području turizma i dva u području prometa. Predlaže se nastavak pripremnog djelovanja koje je pokrenuto prošle godine, to predlaže EPP, odnosi se na pomorski sektor. Pripremno djelovanje koje predlaže naša kolegica iz SID-a bavi se europskom kulturom, promicanjem baštine Europe i imamo e, podršku od socijalista, liberala i EPP-a. I četiri pripremna djelovanja koje predlože predlažu socijaldemokrati, kolega i je predložio transformiranje projekata u pripremno djelovanje i također je predložio pametno bicikliranje i velike podatke. Kada je riječ o prometu i turizmu, to su važne domene u Europskoj uniji koje imaju daleko sežne posljedice na zapošljavanje, društveni razvoj i rast. Pa je stoga potrebno dodijeliti prikladna financijska sredstva jer nam ta područja pomažu u borbi protiv nezaposlenosti i slabljenja gospodarstva. Diversifikacija usluga se treba nastaviti i poboljšavati kako bi Europa i dalje ostala vodeća u turizmu. Dakle, želim ponovno e, zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na suradnji i svim kolegama koji su podnijeli pripremna djelovanja i prijedloge projekata. Nadam se da ćemo ih usvojiti na glasovanju. Hvala. Hvala gospodine Ertu. Gospodin Telička, izvolite. Hvala vam, gospodine gospođo predsjednice. Imam nekoliko napomena. Što se tiče prioriteta koje ste istaknuli, mislim da su oni dobri da druge prioritete ne možemo ni podržati, već upravo ove. Ako pogledamo odbor tran, a pogotovo dio našeg posla koji se bavi prometom, e, onda je jasno da dva prioriteta koja ste spomenuli se međusobno dopunjuju. Dakle, s jedne strane promet je jedan od pokretača rasta i novih radnih mjesta, ali tu je pitanje sigurnosti i zaštite koje je također povezano s time. Dakle, u budućnosti bi trebalo vidjeti kako ćemo financijska sredstva i za sigurnost i za zaštitu E, moći iskoristiti, odnosno povezati ih sa područjem prometa, primjerice zračne luke. Mislim da je to e, važno pitanje, ne samo zbog terorističkog napada u Briselu, e, već i imamo svi jedan važan posao kako se pozabaviti tim pitanjem i ne želimo dodatno komplicirati živote naših građana, odnosno putnika, već upravo suprotno olakšati njihovo putovanje. Dakle, u tom smislu možemo e, zamisliti kako se ti prioriteti dopunjuju. Također cijenim najavljeno povećanje financijskih e, sredstava. Mislim da je to dobro, ali trebamo e, to sagledati u kontekstu prethodnih smanjenja Dakle, mislim da tu nas čeka još posla, ali se u svemu ovo je doista jedan pozitivan pokazatelj. Za mene je glavno pitanje e, sljedeće. Usporedio bih e, primjerice Interrail. To je u početku, žao mi je što to moram e, reći, to je bio mega, tu ću se zaustaviti, dakle mega projekt i nisam siguran je li on trebao doprinijeti obrazovanju mladih ljudi, je li trebao doprinijeti jedinstvenom području u Europi za promet. Mislim da je na jedan način to bilo diskriminatorno, jer govorimo samo o jednom načinu prijevoza. To ima moju punu podršku, međutim to treba također, o tome treba promisliti ulažemo, odnosno trebamo uložiti sredstva u nešto što ima snažnu političku dimenziju i svi smo toga svjesni, a također treba zadovoljiti sve kriterije koje sam spomenuo i one koje ste vi spomenuli. To ne smije biti na uštrb drugih uspješnih projekata. Ako usporedimo dakle to sa smanjenjem od 8 plus minus posto za Galileo i EGNOS, onda Mislim da to nije dobro, jer za mene Galileo i Egnos predstavljaju ulaganje u budućnost, imaju, uključuju dimenziju e, prometa, usluga i sigurnosti. Dakle, ako smanjimo proračunska sredstva za to, kako bismo dodijelili nova sredstva za Interrail, mislim da to nije dobro. Eto, shvatili ste što želim reći, iako u ograničenom formatu i ako se zadovolje kriteriji mogu to podržati. Što se tiče ostalih e, mojih ostalih napomena, to smo već čuli, osim e, jedne stvari, gospodin Tošinovski je to spomenuo, privatna ulaganja. Mislim da imamo pravu priliku i da trebamo iskoristiti spanja različitih financijskih sredstava i to kako bismo razvili sektor. Na to se trebamo fokusirati u budućnosti. Hvala. Hvala gospodine Telička. Gospođa Kilonen, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Za početak e, želim se ispričati u ime gospođe Konečne, koja je izvjestiteljica u Sijeni. Ona je željela poručiti da bi trebalo više sredstava posvetiti multimodalnom prijevozu i u budućnosti također više ulagati u željeznice. Jer u ovom trenutku to predstavlja velik izazov. I kao dio paketa za mobilnost trebali bismo dodatno raspravljati o financiranju u tom smislu, pogotovo kada je riječ o inovacijama i u ulaganjima u nisko gospodarstvo. Mislim da tu trebamo osigurati dostatna financijska sredstva i pogotovo kada je riječ o klimatskim promjenama i emisijama, to bi trebalo uključiti u glavne politike i prioritete. Zatim je tu i pitanje budućnosti naše agencije. Mislim da trebamo dodatne e, ljudske resurse. pogotovo za nadzor i praćenje emisija iz područja prometa. Eto, toliko od mene. Hvala lijepo i hvala izvjestitelju. Mi smo se već vidjeli na odboru Envi, ali sada smo i tu na odboru TRAN. Kada je riječ o vašim prioritetima, E, središnje mjesto, dakle, zauzimaju sigurnost i radna mjesta. S tim se slažem, ali treba razgovarati o tome o kakvim se točno radnim mjestima radi. Mi želimo poslove budućnosti, radna mjesta budućnosti, radna mjesta koja su održiva i dugotrajna. Mislim da u to niste spomenuli kada ste e, govorili o prioritetima, a upravo to će biti o tome će se povesti ključna rasprava. Koji su to poslovi i radna mjesta za budućnost europskih građana i mi tu imamo priliku napraviti pravu stvar kada govorimo o prometu. Treba vidjeti kako ćemo infrastrukturu izgraditi jer upravo infrastruktura o kojoj sada govorimo, koja će se izgraditi, će biti, e, će postojati desetljećima. I tu se slažem sa gospođom Kilon. Ako istovremeno želimo ispuniti ciljeve povezane sa zaštitom klime, onda naša infrastruktura treba biti u skladu s tim ciljevima. Ako Europa na, G, na sastanku G7 kaže da je važno provesti pariški sporazum, onda se moramo pobrinuti da u svojim državama činimo pravu stvar i da zaštita klime i nova radna mjesta idu ruku pod ruku. Upravo je to temelj, e, bi, treba biti temelj naših e, nastojanja i volio bih da ste se malo više na to usredotočili u svojem izlaganju i mislim da se svi trebamo zajedno potruditi da to postignemo. Mi smo u tom smislu predložili određene proračunske linije i pilot projekte, pogotovo pilot projekte za održivi e, prijevoz, za mlade i obrazovanje, jer kada počnemo s obrazovanjem, onda će to, znamo da će to imati dugotrajni, dalekosežni učinak i upravo je to e, u velikoj mjeri svrha proračuna. Dakle, tome se e, veselimo i posve sam siguran da to možemo napraviti i to u tjesnoj suradnji s vama kao izvjestiteljem. Monsieur Gospodin Golnić. Hvala, gospođo predsjednice. Ja ću govoriti samo o jednoj točki. Izvjestitelj nam je govorio o prioritetima proračuna što se tiče zapošljavanja i sigurnosti. To su hvale vrijedni ciljevi. Pa isto tako što se tiče zapošljavanja je govorio o razvoju programa Erasmus. Uistinu radi se o jednom od programa koji su na hvalu Europskoj uniji Radi se o programima za koje točno znamo koliko koštaju i znamo kojim je učinak. Ono što je važno je da Europska unija ima takve programe o kojima građani mogu imati svoje osobno mišljenje. Ja sam bio dekan fakulteta za jezike gdje smo znači e, podučavali 27 jezika i civilizacija u tom smislu sam vidio da je jako korisno da francuski studenti koji uče španjolski mogu, na primjer, provesti šest mjeseci u Španjolskoj, e, posebno ako im to ne omogućava financijska situacija e, roditelja. No, ono što se tiče kriterija moramo imati na umu, moramo biti vrlo strogi. To smo vidjeli i u okviru ne samo programa eh, Erasmus, nego i drugih programa u okviru eh, lokalnih eh, jedinica samouprave i to je zapravo razvijanje svojevrsnog studentskog turizma. To je nešto što je važno, no to ne doprinosi profesionalnom obučavanju a u slučaju da e, student nije dosegao određeni nivo vještinja i kompetencija. Ono što je važno da odredimo minimalne razine kompetencija za e, jezik države u kojoj će taj student e, studirati. Ako to ne budemo utvrdili, onda će taj student imati određenu turistič određeno turističko iskustvo, no neće mu e, pružiti tu dodatnu vrijednost. Ja povoljno gledam na ovaj program, no ne znam da li ima e, izravan utjecaj na e, tržište rada, nezaposlenost ima cijeli niz drugih uzroka i smanjenje naših carinskih e, e, pristojbi zapravo je također problem, imamo problem isto tako i konkurencije e, za radnika iz trećih zemalja. Što se tiče samog školovanja i obrazovanja, moramo imati razminu sa inozemstvom, no takvi programi trebaju biti upućeni prije svega onim studentima koji trebaju eh, znači imati određene kompetencije i profitirati također od tog eh, boravka u inozemstvu. Hvala. Ja sam predsjednik eh, odbora trans za e, promet i turizam. Hvala što ste mi nam dali naš, vaše mišljenje o Erasmusu, ali ja ne utječem na program Erasmus. Ja nisam sad tu govorio prvi o Erasmusu, nego je izvjestitelj prije svega e, podijelio podelio s nama svoje mišljenje. A što se tiče Erasmusa, on je direktno povezan i sa prometom i sa turizmom. Radi se o razmjeni e, koje uključuju mlade. Ja sam zapravo e, ovo što sam rekao uputio prije svega izvjestitelju, a ne odboru. U svakom slučaju čuli smo vaše mišljenje o Erasmusa. Sad gospodin Wim de Komp, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Želim e, pozdraviti Sikrida i izraziti mu dobrodošlicu na naš, u naš odbor. Želio bih e, reći tri stvari. Prvi komentar odnosi se na FC 1 i 2. Je li to nastavak ulagačkog programa Europske unije? Voljeli bismo i dalje zadržati EFSI, međutim ono što je izvjestitelj rekao je iznimno važno. Ima jako puno stvari koje se ne mogu napraviti bez CEF-a. Jer CEF e, osigurava bespovratna sredstva, a s druge strane imamo zajmove. Dakle, EFC neće zapravo produžiti ulagačke kapacitete. Zanima me što vi mislite o tome. Zatim, e, kohezijski fondovi i ulaganja u prijevoz. Vidimo tu jako puno mogućnosti, puno praktičnih mogućnosti koje su povezane sa kohezijskim fondom tu postoji potencijal novih ulaganja u prijevoz. Dakle, što odbor za proračun misli o tome kako bi to moglo funkcionirati. I također e, moram s vama podijeliti svoje mišljenje o interrelu Naravno da ne bih e, htio stvoriti nikakve prepreke, ali ako komisija kaže da ne postoji proračunska linija, onda ja to tumačim zapravo kao da nam poručuju da ovo ne trebamo. Od prošlih nekoliko godina smo imali nekoliko tragičnih događaja i razvili smo nove proračunske linije kako bismo se nosili s takvim tragedijama. Ja ne želim stati, ne želim spriječiti taj projekt, ali želim poručiti kolegama da nemam dobar osjećaj u vezi s tim projektom. sjećam se rasprava koje smo vodili u prošlosti i pitam se koji je smisao toga. Hvala gospodine Van de Kamp, a sada gospodin Kramer, izvolite. Hvala vam na vašem eh, izlaganju. Mi smo naravno za stvaranje novih radnih mjesta to je samo po sebi razumljivo. Međutim, to se ponavlja već desetljećima, a stvarnost izgleda potpuno drugačije. Pred sobom imamo dvije stvarnosti. Prva stvarnost uključuje jedan pozitivan ishod. Dakle, imali smo projekt vezan uz željeznice, koji je bio stvoren i stvorio je za uzvrat brojna radna mjesta u Sjevernoj Rajni Vestfaliji smo također imali neke projekte. Dakle, imali smo zapravo puno slučajeva gdje nismo imali velika ulaganja, a e, ishod je bio izuzetno dobar. A s druge strane imamo goleme projekte. Jedan projekt je trebao koštati 12 milijardi eura ili čak 26 milijardi eura u konačnici. To je rekao revizorski sud. I na kraju se zaključilo da je to neisplativo. Zatim što se tiče radnih mjesta. Već 20 eh, godina bušimo kroz Alpe i pitanje je što će se dogoditi. Zato vam ne treba puno radnih mjesta. Nismo nikada do kraja izračunali troškove, često govorimo o tim eh, velikim projektima na koje je puno ljudi ponosno, ali mislim da se trebamo fokusirati na male projekte jer su oni kad kada puno isplativiji. Dakle, što je s takvim malim projektima? Pa u konačnici, zahvaljujući njima, primjerice, smo uspjeli e, pokrenuti ljude da puno više koriste željeznicu, a ne cestovni prijevoz. Naravno, tu je pitanje i velike konkurencije u željezničkom sektoru. Međutim, ako pogledamo zračne luke, 1720 eh, zračnih luka radi s deficitom, ali i dalje je Otvoreno, ako to usporedimo sa željezničkim sektorom, tu imamo veliki gubitak, gubitak radnih mjesta. Dakle, što komisija misli o tome? Hvala, evo bit ću, govorit ću kratko. Danas popodne smo čuli mnoge važne stvari i naravno potrebno je da iskoristimo e, svaki cent koji nam je raspolaganju i za instrument za povezivanje Europe i za druge. To je važno i za one i za jedinstveno tržište. Satelitski sustavi, dakle tu ne bismo trebali srezati e, financijska sredstva. Željela sam nešto reći o Interrebu. Gospodin Van der Kamp je spomenuo mog prijatelja, mog kolegu jednog i Dakle, imamo taj prijedlog. Želimo mladim ljudima dati besplatnu propusnicu kada navrše 18 godina. Da smo djed Božićnjak, naravno svi bismo bili za dijeljenje takvih darova. To bi bila sjajna zamisao. Međutim, mi nismo djed Božićnjak i trebamo to razumnije proučiti, i vidjeti koja je to dodana vrijednost. što je s ljudima koji žive na otoku ili ljudima koji ne mogu, koji su na neki način ograničeni i nisu mobilni. Dakle, mislim da treba približiti građane Europe, ali inicijativa Interrail nije to u tom smislu dobra. Hvala gospođo Meissner. Ja ću gospodine izvjestitelju vam reći da morate biti onaj koji predviđa. Vi sad imate centralno mjesto i ne možemo u ovom trenutku razmišljati na kratki rok, nego moramo imati isto tako predviđanja na dugi rok. Zašto? Zato što e, smo suočeni sa gospodarskom štednjom, proračun Europske unije nije dovoljno velik kako bismo onda mogli raditi sve i svašta. a što se tiče Brexita sigurno ćemo imati i smanjenje našeg proračuna. A kad govorimo o predviđanjima na području prometa moramo reći da projekti traju više godina. Zbog toga ne možemo si dopustiti da i osmišljamo projekte koji su štetni za okoliš, nego isto tako i štetni za gospodarstvo jer ne stvaraju radna mjesta. Izveštaj revizorskog suda e, i imamo znači cijeli niz takvih izvještaja vam govorimo o tome da nismo ni u kojem slučaju imali povrat na ulaganje. Što se tiče interrela, mislim da je taj instrument važan i dobar. Prvo, zato što moramo e, ponovno pokrenuti taj pojam europskog državljanstva i zapravo taj projekt Europske unije je nešto što moramo pokrenuti. Ako to omogućava ovaj instrument da se takav osjećaj e, pokrene, onda u svakom slučaju e, to je važno. To možda košta 3 milijarde, no iz perspektive mladih to nema cijene. Drugo, da li eksperiment, da li će to sada opteretiti proračun Erasmus+, plus ako je tomu tako, onda to opterećuje cijeli takav program, a znamo da je Erasmus Plus i tekako koristan. Kako ćete razdvojiti te stvari? I zadnje, ono što bih vam željela reći da se u okviru našeg odbora svi slažemo sa e, važnim projektima za budućnost. Možemo reći da sutra će e, sve se vrtiti oko održivove mobilnosti na nivou gradova, urbane mobilnosti, kako na što se tiče kriterija i predviđanja, kako ste vi anticipirali ta pitanja. Hvala gospodine izvjestitelj. Uh, Hvala lijepo kolegama i gospođi predsjedateljici. E, za početak e, nadovezat ću se na ono što je rekla predsjednica. Kada je riječ o prometu trebamo imati dugoročnu perspektivu projekata i trebamo znati unutar kakvog okvira funkcioniramo. Spomenuli ste primjerice Brexit u 2018. Brexit neće imati nikakav utjecaj na proračun Unije, jer u 2018. Ujedinjena kraljevina će i dalje biti dijelom Unije, što znači da će i dalje imati puna prava. I u pravu ste, trebamo biti svjesni okvira unutar kojeg raspravljamo o proračunu. Nacrt proračuna koji je jutros predstavio povjerenik otinger odnosi se na 160 milijardi eura obveza, to je najveći, najviši do sada proračun koji je predložila Unija i moramo biti svjesni činjenice da će naravno se o tome raspravljati na godina. Brexit neće imati dakle nikakav utjecaj na proračun sljedeće godine, jer će Ujedinjenje kraljevina i dalje biti punopravna članica, ali revizija MMF-a blokira vijeće što znači da za sada ne možemo biti sigurni što je sa proračunom za sljedeću godinu, hoće li se on izraditi na temelju političkih prioriteta iz 2013. kada smo se složili za višegodišnji financijski okvir do 2020. ili će revizija proći i imat ćemo fleksibilnost te ćemo moći uzeti u obzir i nove prioritete. Uzgled rečeno, Ujedina kraljevina bit će jedan od e, korisnika revizije višegodišnjeg financijskog okvira. Jer što ćemo učiniti? Uložit ćemo više novca, 200 milijuna eura u Horizon 2020, u Kozme, Erasmus, instrument za povezivanje Europe, dakle sve te uspješne projekte. Ujedinjena kraljevina je najveći korisnik u sklopu projekta Obzor 2020, jer njihova sveučilišta su vodeća diljem svijeta. Svi to znamo, istraživački instituti u njihovoj zemlji su izvrsni i zato su oni najveći korisnik tog programa. Dakle, Ujedinjena kraljevina će imati koristi od revizije višegodišnjeg finanskog okvira i kojim će se omogućiti E, bolje resursi za obzir 2020. Što se tiče interrela nekoliko kolega je to spomenulo, suradnja između odbora za proračun i vašeg odbora je izuzetno važna. Također od komisije nam treba jasna procjena učinka tog projekta, jer imamo nekoliko mišljenja o toj temi, gospodin Telička i drugi, gospodin Vanderkamp, svi ste vi spomenuli važne argumente. Ako potrošimo novac na Interrail, treba znati koliko će to točno koštati. Spomenuli ste jedan iznos. To je pomalo skeptično stajalište. Iznos koji to je iznos koji bismo potrošili kada bi svaki građanin iskoristio besplatnu propusnicu. Dakle, ako to učinimo, imat ćemo naravno i popust za Uniju, ali sada ne znamo koliko će biti on velik. Dakle, moramo znati koliko će to koštati, koji će biti pozitivni učinak na gospodarstvo u na temelju činjenice da mlade ljudi putuju, troše i na taj način podupiru gospodarstvo zemalja koje posjećuju. Na početku, kada smo govorili o raznosu, sam spomenuo da međunarodno iskustvo poboljšava konkurentnost mladih i na tržištu rada. ako putujete jedan mjesec diljem Europe, to naravno nije isto kao doktorat, ali to je prvi korak i izuzetno važan, ako ne i najvažniji korak, pogotovo ako imate 18 godina. Dakle, u potpunosti podupirem ono što je e, rekla predsjednica. Treba stvoriti europski identitet, jer na taj način mladi ljudi mogu upoznati nove kulture, E, nove države, vježbati strane jezike, naučiti o važnosti integracije. Dakle, trebamo dobro evaluirati taj projekt kako bismo mogli donijeti odgovarajuću odluku i kako bismo na kraju znali što je stvarno, što nije. U ovom trenutku nemamo tu evaluaciju, tražimo da to komisija napravi i to bi moglo biti zajednički projekt naših dvaju odbora. Dakle, izvršiti pritisak na komisiju da provede evaluaciju i nakon toga možemo u dobroj vjeri odlučiti, e, odnosno donijeti dobru odluku, vidjeti što se može postići u sklopu ovog višegodišnjeg financijskog okvira, a što ostaviti za budućnost. Što se tiče EFSI-a, kao što znate, komisija predlaže da se s EFSI-em nastavi, imat ćemo EFSI 2 ali znate kako je moje mišljenje. EFSI je dobar projekt jer pomaže smanjiti investicijski jaz, ali treba vidjeti koja je prava dodana vrijednost e, u smislu ulaganja, dodatnosti i tako dalje. U ovom trenutku, ako se nastavi EFSI, ako budemo imali EFSI 2, jamstvo europskog proračuna će se povećati sa 16 na 26 milijardi eura, a u apsolutnom smislu, to znači da će se naš doprinos povećati sa 8 milijardi eura, ne na 13 milijardi eura, jer ne bismo imali omjer od 50%, već od 40%. Dakle, za proračun za sljedeću godinu komisija predlaže da opća marža za obveze se mobilizira sa 640 milijuna eura za EFSI, Odbor za proračun i odbor Ekon su odbili taj prijedlog komisije kada je htjela mobilizirati iznos iz instrumenta za povezivanje Europe i povezanih financijskih instrumenata. Dakle, to je u vašem interesu. Ne smijemo uzeti niti jedan cent iz instrumenta za povezivanje Europe. Ako nastavimo sa EFSI, novac bi trebao doći iz općih eh, obveza. Što se tiče pilot projekata, E, tu je situacija sasvim jednostavna. Kolege su podnijele prijedloge za evaluaciju. Odbor za proračun je to poslao. Imali smo rok 3. svibnja, to smo poslali Europskoj komisiji kako bi ona evaluirala te pilot projekte. Nakon što saznamo rezultate njihove evaluacije, onda ćemo znati koji projekti su dobili ocjenu A ili B nakon toga ćemo osmisliti vlastiti paket i kao što je bio slučaj prošle godina, imat ćemo prioritetne projekte u kategorijama A ili B u skladu sa onim što je komisija odlučila. Dakle, ako vaš pilot projekt dobije ocjenu A ili B, imate dobru šansu za financiranje, a ako dobijete druge ocjene, onda trebate unijeti neka poboljšanja i ponovno podnijeti prijedlog sljedeću godinu. Dakle, trebamo uspostaviti ravnotežu između svih parlamentarnih odbora, ali kao i prošle godine i ove godine odbor TRAN će sigurno e, podnijeti zanimljive prijedloge projekata koje možemo uključiti u konačni paket. E, zatim e, želim reći kako bih e, volio da se europsko gospodarstvo razvija u smjeru dobrih, stabilnih i dobro plaćenih e, poslova koji se temelje na inovacijama, istraživanju i održivosti. I zato povećanje financijskih sredstava za obzor 2020 su dobra polazišna točka i to se odnosi i na instrument za povezivanje Europe. U pravu ste, to moramo zajedno učiniti i upravo tu imamo i odbor ENVI Dakle, moramo se pobrinuti da kada se proračun, e, kada imamo programe i projekte, onda imamo i klimatske ciljeve i to nisu samo politički ciljevi, već se treba, već trebamo pružiti podršku onim dijelovima gospodarstva e, što dovedi do stvaranja dobrih radnih mjesta, dobro plaćenih poslova koji se temelje na održivosti i to treba biti u skladu sa ciljevima zaštite okoliša. Dakle, s moje strane ja sam otvoren, ima mjesta za suradnju našeg dvaju odbora i želim vam još jednom zahvaliti što ste me primili i hvala vam na zanimljivim idejama. Radujem se nastavku našeg dijaloga i naše suradnje u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci do usvajanja proračuna na jesen. Zahvaljujemo izvjestitelju, uvijek ste dobro došli. I mm, članovi našeg odbora, posebno izvjestitelj Tošenovski, će vam dati nacrt e, našeg mišljenja vezano uz e, proračun Jako je važno je da mi budemo aktivno uključeni u osmišljavanje proračuna za sljedeću godinu, a evo kao što sam rekla, uvijek ste dobrodošli. Hvala. Gospodine Kramer. Dobar dan. On ugošćuje službenike Ministarstva prometa iz znači regije Baden-Württemberg. Evo, pozdravljamo vas u našem odboru za promet i turizam. Želimo vam dobrodošlicu. Uvijek nam je drago ugostiti kolege te čuti vašu viziju iz perspektive regije. Drago nam je što ste danas s nama. A sada nastavljamo s našim radom. Sljedeća točka dnevnog reda se tiče e, prijedlog komisije vezano uz znači sustav trgovanja emisijskim jedinicama i to kako bi e, taj zakonodavni okvir odražavao e, ono što je dogovoreno na znači e, zadnjoj skupštini Međunarodne organizacije za E, civilno zrakoplovstvo. Radi se znači o rezoluciji vezane uz globalnu tržišnu utemeljenu mjeru, a radi se o mjeri zaustavljanja sata. Kao što znate, mi smo željeli biti uključeni u ovu proceduru u okviru pravila 55 poslovnika parlamenta, no usprkom naših naporima nismo to uspjeli, zbog toga mi smo sada e, zapravo na neki način povezani sa dnevnim redom e, odbora ENVI. A sada dajem riječ izvjestiteljici gospođi Foster kako bi nam e, izložila prijedlog mišljenja. Dobar dan. Da, željeli bih komentirati ovo, da prvo želim zahvaliti koordinatorima, izvestiteljima u sjeni koji su nam dali, e, koji su mi dali zbilja važnu podršku kao što je e, predsjednica rekla, mi nismo bili e, uspješni u tome da budemo uključeni u ovu proceduru. Možemo reći da e, je naš odbor, odbor za prijevoz, za promet izuzetno važan E, odbora. Ako ovako nastavimo ćemo završiti kao svojevrsni pododbor. Zbog toga moramo u svakom slučaju imati na umu sve ovo vezano uz djelovanje za budućnost. Što se tiče e, kopije samog izvješća, dala sam izvjestiteljima u sjeni tekst e, i željela bih nešto reći o tome zašto danas razgovaramo o ovom izvještaju. Zašto je ova situacija malo kaotična sada? Zato što e, članovi, znači EKR-a e, i SND-a i tako dalje su izrekli da postoji cijeli niz konflikata, isto tako imali smo također i pritiske na e, trgovinske sporazume i ono što smo mi željeli napraviti, sa predsjednik komisije, znači odlučio e, da idemo u pravcu koji smo mi predložili. Te također e, drago nam je da je povjerenica Bulc odlučila znači uključenje u e, globalno rješavanje problema u okviru IKO-a i ustanovljenje ove globalne tržišno utemeljene mjere. Znači uključenje u proceduru. Samo europska šema bi bila zbilja problematična i mislim da u tom smislu idemo pravim e, e, pravcem. Možemo reći da povjerenica je napravila zbilja dobar posao e, predstavljanjem u Montrealu, a što se tiče znači ove šeme Korsija, imamo više od 70 država koje su se pridružile već toj šemi. Ono što moramo uzeti u obzir da imamo 191 članicu IKO-a i mi kao institucije Europske unije imamo status promatrača, mi nismo znači e, strana. Zbog toga moramo e, imati na umu da imamo više od 160 e, država uz nas koje također e, čije mišljenje moramo uzeti u obzir. Što se tiče mijenjanja protokola, ne možemo to mijenjati. Radi se o organizaciji Ujedinjenih naroda, zbog toga moramo djelovati u tom ograničavajućem okviru. Mislim da što se tiče amandmana, mi smo to jasno e, e, naznačili. Što se tiče prošle godine i sastanka u Montrealu, on je bio izuzetno uspješan i produktivan. Ja nisam e, uložila puno amandmana, podržavam prijedlog komisije, no imam nekakva usklađivanja. Ono što je izuzetno važno da e, odbori u okviru samog ICAO-a mogu obavljati svoj posao. Što se tiče odbora ENVI i TRAN, važno je da imamo znači e, na na umu kako se taj posao odvija i nećemo mi sad tu pisati neke odredbe šeme korsije. Ono što moramo postići je zapravo međunarodnu E, globalnu tržišno utemljenu mjeru koju ćemo se onda i podvrgnuti. Možemo reći da postoji određeni aranžman za države Schengena, a kad pogledate, na primjer, sukladnost ili kad vidite što znači međunarodni e, let, I onda moramo imati da na umu da postoje znači letovi iz trećih zemalja u europski gospodarski prostor, ali isto tako i unutar europskog gospodarskog prostora. Ono što je važno da nemamo preklapanje različitih sustava i šema a trebamo vidjeti na koji način će se države članice i zrakoplovne kompanije podvrgnuti određenim pravilima i kako će to zapravo e, funkcionirati. Imamo znači ovaj amandman 2 vezano uz ove letove unutar europskog gospodarskog prostora, a imamo također i amandman 3 e, koji se govori o dupliciranju šema na regionalnoj i lokalnoj razini. Ono što je važno da tu bude primijenjeno E, prekogranično, to se također e, mora i primijeniti i na domaće letove ako država članica to želi primijeniti. Različite šeme ne mogu funkcionirati zasebno jer će to stvoriti i e, kaos, a isto tako neće biti, neće funkcionirati, neće biti učinkovito i isto tako na dugi rok jednostavno neće moći biti provedivo. Ono E, što se tiče e, uvođenja znači e, Galileja i ove košarice mjera moramo to uzeti u obzir. A isto tako moramo i uzeti u obzir sve ove projekte čistog neba. Sve to utječe na horizon, također i na obzor 2020. godine. Mogu možemo reći da u odboru TRAN mi smo bili, bili vrlo proaktivni, a to u svakom slučaju mora biti e, prepoznato ako se želimo e, uhvatiti u koštac i riješiti problem ovog posebnog prometa. A kad pogledate male kompanije, imamo e, određena izuzeća u okviru originalnog ETS-a, inicijalnog ETS-a, Pa imali smo također isključenje e, testnih letova. Isto tako, na primjer, kad e, govorimo o preusmjeravanju e, letova, može se to dogoditi unutar europskog zračnog prostora ili izvan. Trebamo također riješiti to pitanje. Isto tako što se tiče korsije, radi se o takozvanom sustavu offsettinga i zbog toga ne možemo miješati sustav Korsija i sustav ETS-a. Što se tiče određenih dijelova dokumenta komisije, budući da tu imamo e, znači ovaj dio 28, ti dijelovi su e, redundantni. Isto na kraju imamo ključne ključna područja. Postavlja se pitanje o ovim prihodima, kuda će ti prihodi ići u budućnosti. Svaki e, znači prihod e, države članice će ići u e, rješavanje problema klimatskih promjena i tako dalje. Potrebna nam je definicija vezano uz to, jer iako su sve ovo hvale vrijedna djelovanja, novac nikad ne stiže i često ne stiže tamo E, gdje bi trebao. Trebamo vidjeti prije svega e, na to da se taj novac i taj prihod ponovno investira u zrakoplovni sustav kako bismo taj e, znači to područje podržali kako bismo stvorili znači i čistiji i zeleniji ekološki zrakoplovni sektor ako imamo znači ove prihode, ako ih ne investiramo na najbolji mogući način, onda mislim da nećemo od toga imati koristi. Ja sam danas sudjelovala i u odboru Envi i tamo sam slušala, poslušala raspravu. Ne mogu reći da sam bila baš jako zadovoljna nekim komentarima. Mislim da je tu nedostajalo realizma vezano uz vraćanje na ETS. Ali nećemo se više moći vratiti na ETS ako ova globalna tržišno utemeljena mjera ne profunkcionira. Ako ne riješimo tu šemu na e, globalnoj razini, onda ćemo se naći ponovno u E, situaciji gdje ćemo zatvarati oči pred određenim realnostima. Ako smo zbilja ozbiljni i želimo zbilja sudjelovati u ovoj globalnoj šemi kao što sam ja i članovi ovog odbora, onda je ovo zbilja prilika, moramo biti proaktivni i osigurati da zaustavimo sad u ovom trenutku i omogućimo i kao da obavi svoj posao na najbolji mogući način te nastavi s tim poslom. Zahvaljujem e, izvjestiteljima u sjeni, a naravno sa zadovoljstvom očekujem njihove komentare, i komentara drugih e, članova. Hvala, gospođo predsjednice. Merci Hvala, gospođo Foster. A sada dajem ponovno riječ, zapravo dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Feder, izvolite. Oprostite, Jacqueline. Nisam bio na početku tvog izlaganja. Jesam bio na istražnom odboru Pana. Ja sam treba uložiti sav napor vezan uz kritike. U svakom slučaju zahvaljujem ti na ovom nacrtu izvještaja. Želim zbilja zahvaliti Žaklin na ovom nacrtu izvještaja koji ide u dobrom pravcu. A kad govorimo o emisijama CO2, trebamo imati smanjiti emisije CO2 u zrakoplovnom sektoru, ali kad uzmemo u obzir mjere koje se predviđaju, onda možemo vidjeti da to smanjenje nećemo napraviti u okviru certifikata, nego ono što nam je važno stvaranje jedinstvenog europskog neba i dobro upravljanje ovim sektorom. Sve te mjere omogućuju otprilike smanjenje 10% emisija CO2, no ono što je važno su infrastrukture. U Frankfurtu je otvorena nova E, pista prije nekoliko godina. A možemo reći da e, slijetanje e, predstavlja problem u Frankfurtu. Ta, zapravo prije smo imali problema sa smenjivanje, e, sa sljetanjem i tu se postavlja taj problem e, kruženja i emisija CO2. Ono što je najvažnije, moderna tehnologija, moramo imati moderne e, avione sa modernim reaktorima i tako dalje. Ovaj sustav certifikata je predviđao doprinos smanjivanju emisija CO2 od e, najviše 4%. Ja se u potpunosti slažem sa izvjestiteljicem koja govori o tome da moramo imati prioritete i hjerarhizirati određene mjere. mislimo da ćemo u okviru globalne šeme postići puno veće smanjivanje emisija nego u okviru sustava ETS-a. Ako želimo da se ova problematika rješava na globalnoj razini, onda moramo imati i međunarodni pristup. Ako budemo imali mjere koje se uvode u Europi, ali ne i drugdje, onda će to E, zbilje proizvesti nezadovoljstvo, a isto tako mislim da će i nestati velike zlačne platforme, takozvani hubovi iz Europe. Moramo E, imati dobro osmišljenu strategiju te uložiti sve napore kako bismo na području istraživanja i razvoja te mogućnosti, onako kako sam ja to spomenuo, posebno što se tiče znači ove inicijative jedinstvenog europskog neba postigli više. Moramo naravno napraviti više na međunarodnoj razini, podržavam takve inicijative, podržavam ovaj sustav e, Korsija koji je e, osmišljen na pravi način. E, u prošlosti smo bili suočeni znači, sa ovim predmetom e, ETS-a e i u odboru TRAN i u odboru ENVI. Govorilo se o međunarodnom režimu i možemo reći da ETS e nije funkcionirao na međunarodnoj razini. Zbog toga mislim da je ovaj novi pristup dobar te u okviru odbora za promet možemo osmisliti mišljenje koje će odgovarati potrebama smanjivanja emisija CO2. Kako, nadam se da ćemo odrediti prave prioritete, posebno što se tiče ciljeva. A isto tako pokušat ćemo da to e, isto tako u, to uključimo i mišljenje e, odbora Envi. Hvala. Hvala predsjedateljice. Zahvaljujem gospođi Foster na njenom izvješću. Zajedno s nekolicinom kolega bio sam prisutan u Montrealu. Imali smo onda izaslanstvo parlamenta uz komisiju i vijeće. I imali smo status promatrača. No, kada sve u Montrealu bilo spremno, vidjeli smo da su svi bili zadovoljni zbog uspostave globalnog, eh, globalnog sistema, iako su postali određeni prigovori, ali svi su bili zadovoljni zbog eh, dobrovoljnog sistema koji će postati s vremenom i obvezujući i zbog toga što velik broj zemalja sudjeluje. No, u krajnjoj liniji pokazuje se da ne sudjeluju sve zemlje. Ono što sam vidio i što još uvijek vrijedi je da je naša misija sada djelovati na način da globalni sistem bude održiv kako bi se svi pridružili i u tu svrhu prijedlog komisije je dobar. Dakle, otvara mogućnosti koje taj sistem nudi i pokušava reći da Europa treba dati svoj doprinos kako bi se taj sistem mogao uspostaviti. Dakle, vjerujem da moramo reći da je prijedlog komisije dobar. Također, važno je da se to uspostavi, što znači da istodobno moramo raditi na tome da se provede pariški sporazum u državama članicama kako bismo poduzeli korake e, naprijed što se tiče klimatskih pitanja i to je iznimno važno. Što se tiče prijedloga ITRA i TRANA, ne možemo oslabiti prijedlog komisije, moramo ga pokušati poboljšati. Tako da nužno ne podržavam sve što je gospođa Foster rekla u svom mišljenju, no to je dobar temelj za daljnji rad. I naravno u Enviju se vodi jedna zanimljiva rasprava, a to je kako poboljšati predlog komisije što se tiče transparentnosti. Morali bismo imati više transparentnosti u tom cijelom procesu. I ja ću predložiti nekoliko amandmana u tom smjeru. Zastupnica, Meissner. Hvala lijepo prije svega, hvala Jackie Foster. Mogu u većini se složiti sa onime što je rekla. I iako je donekle čudno da se, da i ja i Markus Ferber dijelimo iste zamisli, čovjek to nikada ne bi pomislio, čini se da je budućnost zrakoplovstva bilo u tome da će Airbus početi proizvoditi avione od lakših materijala koji će tražiti mnogo manje energije i da će se smanjiti emisije no zrakoplovstvo i zrakoplovi će nam uvijek biti potrebni. Vidjeli smo također koliko je zrakoplovstvo važno za proizvodnju u Europi, spomenuta je infrastruktura, no preći ću na drugu točku. Jedno područje gdje možemo ukloniti ugljik iz zrakoplovstva ili barem smanjiti emisije je e-mobilnost u zračnim lukama, nešto što još nemamo. Dakle, taksi vožnja aviona po aerodromu i tome slične stvari. Za mene je najvažnija stvar upravo to u jedinstvenom nebu i voljela bih da države članice se pokrenu u tom smjeru. Ruta Bilbao Frankfurt. Primjerice, najprije se leti na sjever, pa zatim polukružno skrenete na jug, pa uz španjolsku obalu, duž Francusku, i na vrhu Francuske se skreće prema Frankfurtu. Dakle, doista je potrebno mnogo zrakoplavnog goriva da to doista nema smisla. Trgovina emisijama je važna, no uvijek sam rekao da se to ne može samo događati u Europi. mi zacijelo možemo stvari u Europi napraviti, biti predvodnici, no u ranijim sistemima trgovina emisijama pokušavali smo prisiliti druge da nešto učine. Imali smo Moskovsku deklaraciju i treće zemlje su tada rekle ići ćemo pregovarati o tim stvarima u IKAU, jer ti ludi europljani misle da će sami spasiti svijest. svijet. I naravno zrakoplovna poduzeća nisu osobito željela sudjelovati u tome. COP21 u Parizu bio je stvarno jedan proboj i prava je šteta što je gospodin Trump pokušava to sve uništiti. Međunarodno govoreći potrebno je odgovarajuća implementacija ovih ciljeva, možda i bez SAD-a, Možda ako postrožimo stvari ovdje i ondje možemo postići klimatske ciljeve, pokušavam biti pozitivna, optimistična. Zrakoplovni pomorski promet stvaraju mnogo emisija, no mislim da ako radimo uz koaliciju voljnih da možemo napredovati. Oko toga smo se već dogovorili u Parizu i mislim da smo pronašli rješenje za to. I posljednji primjer, parlament je podržao i kao ovu rezoluciju izvješće Telička. Dakle, zrakoplovna strategija za Europu je tu uključena i mi u parlamentu imamo većinski stav da bismo trebali kretati se u istom smjeru kao i kao uz jedinstveno europsko nebo i promicati inovativne tehnologije. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Kilonen. E, gospođo predsjedateljice, zahvaljujem se prije svega na nacrtu izvjestiteljici. Često se mnogo priča o tome kako možemo spasiti planetu i nadam se da ćemo na ovaj način uspjeti pronaći stvarna rješenja za emisiju CO2 i pobrinuti se da zrakoplavstvo također da svoj obol. Vjerujem da jedinstveno europsko nebo koje je gospođa Meissner upravo spomenula bi nam pomoglo u promicanju suradnje u područjima gdje je to nužno. Dakle, ovdje možemo promicati inovacije u niskougličnim emisijama i dobre prakse razmjenjivati diljem Europe, što bi sve moglo doprinijeti tu imamo i cijelu priču o financiranju, moramo se pobrinuti da dođe do razvoja i već smo to raspravljali kada smo govorili o proračunu. Spremna sam razmotriti slična rješenja kao ona koja nudi Međunarodna pomorska organizacija vezno uz smanjenje emisije CO2 ukoliko se ne pronađe međunarodnog rješenja tijekom narednih nekoliko godina. Trenutno se čini <clears throat> da je rasprava o emisijama pravima na emisije, način na koji se koristi i prodaje to sve treba uspraviti u odgovarajućem smjeru jer moramo upotrijebiti sve instrumente koje su nam na raspolaganju. Zastupnik de Lunden. Emisije zrakoplovstva se sve više povećavaju, što je neprihvatljivo, čak i nakon Pariškog sporazuma. Zeleni stoga predlažu sljedeće. Od 2021. Europska unija bi trebala provesti globalno utemeljenje tržišne mjere Korsija kroz trenutno postojeći e ETS. 50% emisija trebalo bi biti isključeno na rutama gdje odredišna zemlja provodi korsiju kroz nacionalne mjere. 2. Umetice na klimu zrakoplovstva ne proizlaze samo iz CO2. Zrakoplovstva utjecaj zrakoplovnog sektora koji se ne tiče CO2 dva do četiri puta više. Zbog toga ne možemo samo odrediti cijenu CO2, već cijelokupni utjecaj na klimu. Kako bismo to uzeli u obzir, potrebno je primijeniti multiplikator na zrakoplovne emisije. 3. Avijacija mora preuzeti odgovornost na svoj dio smanjanja emisija, kao i drugi sektori. Stoga, ne smiju niti ostati na istima, niti povećati emisije. Zbog toga se slažemo s prijedlogom komisije da se kvode stave na linearni faktor smanjanja od 2021. Četiri. Unutar ETS-a slobodna raspodjela kvota može biti primjenjiva samo na sektore gdje ima znatni, postoji znatna opasnost od izmještanja ugljika. To nije slučaj s ovime. Dodatni trošak leta između Štoknula i Brisela danas bi u tom kontekstu bio 1 euro. Za međunarodni let prosjek bi bio oko 5 eura čak i uz znatno višu cijenu kvota, povećanje cijene karte bilo bi zanemarivo. Trgovina emisijama zbog toga ima mogućnost stavljanja na aukciju kvota. Hvala. Sada ću dati riječ komisiji. Riječ ima gospođa Graf iz glavne uprave za klimu. Možemo reći da si izazovi i ulozi veliki i ne možemo zatvoriti znači oči pred povez, između e, klimatskih promjena i zrakoplovstva te utjecaja zrakoplovnog sektora. Hvala. Zahvalila bih izvjestiteljici Foster na nacrtu izvješća kao izvjestiteljima u Sijeni te Zahvaljujem na općoj podršci predlogu komisije. Zadovoljni smo što danas možemo doći ovdje nakon jutrašnje rasprave na odboru Envi i to kvalitetne rasprave. Par riječi kako bismo postavili kontekst, barem s naše strane. Kao što znate, Predlog komisije je uslijedio nakon usvajanja na posljednjoj skupštini iko a vezano uz rezoluciju o globalnim tržišno utemeljenim mjerama, takozvane korsija, s ciljem od smanjenja emisija iz zrakoplovnog sektora. Mislim da možemo reći da je rezultat toga što se samih ambicija tiče bio donekle ispod početnih ambicija Europske unije, no istodobno Ovo je pravodobno i dobro došlo i dobar razvoj događaja da se pozabavimo sa međunarodnim emisijama zrakoplovnima, što je doista nužno. E, još i više nakon COP21 i sporazuma u Parizu o ograničenju globalnog povećanja temperature dobrano ispod 2 stupnja, te u kontekstu neprestanog povećanja emisija u zrakoplovnom prometu. Dakle, to je nešto što je doista bilo dobrodošlo. Imajući to na umu, mislim da svi u određenom smislu to prihvaćamo, ovo je tek prvi korak koji sada moramo e, pretvoriti u nešto pragmatično, operativno i to je naša dužnost učiniti do 2021. E, rad koji je do sada obavljen je iznimno važan kako bi se ova politička rezolucija mogla pretvoriti u jedan djelotvoran, provediv plan. A što to zapravo znači? Neki dva su već ispomenuli trenutno. Imamo pregovor u tijeku unutar o svojevrsnom pravilniku potrebnom kako bi podržao provedbu korsije. A ovdje se govori o pravilima o transparentnosti, primjerice izvješće, verifikacija, monitoring, kada govorimo o misijama i pravilo o registrima, kvaliteti, smanjenja emisija i stvarima koje su vrlo važne za cijelokupnu transparentnost i računovodstvo kako bismo imali te osnovne elemente kako bismo se pobrinuli da program bude vjerodostojan i učinkovit. Dakle, to na ono čemu trenutno, radimo. Zajedno sa potpisnicima Korsije i u tome aktivno sudjelujemo jer za nas je ključno. Drugi element, mislim da je gospođa Foster to i sama spomenula, je da 67 zemalja na skupštini prošle godine se posvetilo, to obećalo da će pristupiti od prvog dana programu, radilo se o političkom obećanju koje se mora pretvoriti u nacionalno zakonodavstvo, jer to je ono što je u krajnjoj liniji važno pretvaranje toga u konkretne pravno obvezujuće zakonodavne akte na nacionalnoj razini, a to je još nešto što je pred nama. A također postoji veći broj zadrški koji su veći broj zemalja iznijela. U tom kontekstu komisija je predložila svoj prijedlog s ciljem olakšavanja tog preostalog rada u Ikau, tako da smo odlučili za nadolazeće godine slijediti pristup koji smo koristili prije skupštine, nekada dakle, unutar smanjenog opsega rada, a s vremenom kada dođe do pune jasnoće vezano uz provedbu korsije sa svim pravilima i nacionalnim aktivnostima, tada ćemo to sve procijeniti i revidirati EOETS u tom kontekstu. Dakle, to je prvi prijedlog komisije. Dodala bih ovdje još jedan vrlo važan element, a to je potreba da se brzo usvoji ovaj prijedlog, jer kao što znamo ukoliko ne podržimo i usvojimo ovaj prijedlog vrlo brzo, recimo do kraja godine, u svakom slučaju prije početka sljedećeg ciklusa, tada ćemo se potpunosti vratiti, automatski vratiti na puni obuhvat, a vjerujem da to ne bismo željeli kako ne bismo uznemirili međunarodne partnere i podkopali e, postignuće i trenutačni rad i kao vam. Dakle, u tom kontekstu moram reći da smo sa svoje strane spremni olakšati brz sporazum s vijećem i s parlamentom. Nadalje, što se tiče trenutno derogacije, odnosno izuzeća i revizije, da, odgovornost je na nama da stavimo prostore kao da ponudi jedan čvrst i učinkovit komplet pravila, a u kontekstu te cijela situacije da započne pripremati reviziju. Ja bih rekla da će reviziju trebati učiniti na temelju doista detaljne procjene razvoja događaja međunarodnih kao i u odnosu na unutar europske letove. Dakle, to mora biti dosljedno sa klimatskim ciljevima iz 2013. gdje dakle, kako očekujemo doprinos e, zrakoplovnog sektora, s obzirom da je to već i slučaj što se tiče ciljeva do 2020. To je važan element i u tom kontekstu rekla bih da je sam prijedlog neutralan. Imat ćemo nekoliko opcija na raspolaganju, no mislim da je važno imati na umu da želimo izbjeći dupliciranje pojedinih programa. Kao što je gospođa Foster rekla, važno je imati na umu da se Korsija tiče neutralizacije, korištenje međunarodnih kredita, a ETS se tiče do nacionalne proizvodnje emisije. što je velika razlika, osobito vezano uz doprinos e, ciljevima 2030. I vezano uz činjenicu da cijeli niz drugih mjera jesu nam već na raspolaganju i da bi mogle i trebale biti poboljšane, no činjenica stoji da nam je i dalje potrebna korsija kako bismo ispunili taj jaz, a potreban nam je i ETS kako bismo to učili unutar Europske unije i možemo isto tako reći da ovaj sistem funkcionira, daje rezultate u ovom trenutku poštivanje pravila je vrlo visoko, sukladnost i godišnje govoreći rezultati su vrlo dobri. Za kraj još par stvari. Što se Korsi tiče, mi u smo u potpunosti za to, pružamo podršku što je više moguće, no možda trebamo samo nešto, na nešto upozoriti. Ne želim odati dojam da se radi o savršenom alatu za bavljanje međunarodnim trakoplovnim emisijama, to je daleko od gotovog rješenja i još uvijek moramo vidjeti kako će pravila izgledati. Dakle, vjerujem da bismo trebali pokazati svoju posvećenost globalnom programu, no istodobno pratiti, zauzeti jedan oprezan pristup prije nego što nam bilo kakvu indikaciju vezano e s europski ETS, osobito što se tiče intereuropskih e, letova. To je jedno pitanje ravnoteže, ali sigurno sam da ćemo ju postići. Kao što ste vidjeli u prijedlogu komisije, uključili smo e, referencu na linarni faktor smanjenja za razdoblje nakon 2020. u europskom ETS-u, ako se nastavi i nakon revizije. To smo učinili kako bismo bili dosljedni vezano s druge sektore koje ETS obuhvaća, kao i, a to sam već prije napomenula, potrebu za dosljednosti sa klimatskim ciljevima do 2030 to dakle još jedna važna točka. Osim toga, sigurna sam da ćemo biti u kontaktu s vama i moći raspraviti pojedine amandmane koje će biti predloženi s vaše strane i spremni smo na usku suradnju s vama. Hvala. Merci beaucoup, madame. Hvala gospođo Graf na vašim pojašnjenjima. Sada ću vrlo kratko ponovno dati riječ našoj izvjestiteljici gospođi Foster. Izvolite. Hvala lijepa i hvala kolegama i komisiji. Samo želim nešto reći o onome što je komisija spomenula. Dakle, jedan dio sam maknula iz originala, odnosno jednu referencu iz prvotnog dokumenta u amandmanu 8. E, zašto? Jer je još prerano uključiti linearni faktor kada se radi o potpuno drugačijem programu. Dakle, zato sam upravo to e, uklonila. To je jedna potpuno druga mjera. E, slažem se da komisija želi oprezno djelovati, ali ili ćemo to napraviti ili nećemo. Dakle, trebamo smijono djelovati kao Europska unija. U suprotnome, nema smisla uopće voditi rasprave u Montrealu. Ja pozitivno gledam na to, mislim da možemo doista postići jedan dobar e, dogovor. Hvala Markusu, e, on je iznio iznimno dobre argumente. Mislim da ne, se često ne vrši dovoljan pritisak na države članice, imamo probleme sa kapacitetima e, zračnih luka i tu je često i pitanje lobiranja jer neki ljudi ne žele još jednu pistu, još jednu zračnu luku, a u stvarnosti imamo prekapacitet prekapacitiranost e, zračnih luka, što naravno nije dobro ni za okoliš, ni za potrošače. Države članice trebaju shvatiti i implementirati, odnosno primijeniti svoje odgovornosti. Još nešto što ste spomenuli o jedinstvenom europskom nebu. Kao izvjestiteljica za to pitanje se u potpunosti slažem s vama, jer tu previše odgađamo, iako postoje određena pitanja sa implementacijom, nema zapravo problema sa implementacijom jedinstvenog europskog neba, a nedostatak, postoji nedostatak političke volje i to treba promijeniti. Države trebaju djelovati u skladu sa pravilima i propisima koji postoje u tom području. Zatim nešto o pariškom sporazumu. Gospodin Nielsen je spomenuo taj sporazum uz još nekoliko stvari. Tu se slažem, eh, ni zrakoplovstvo ni pomorski sektor nisu uključeni u taj sporazum. Međutim, možda je to do jedne mjere i dobro. S jedne strane, Amerikanci nismo još sigurni zapravo što predsjednik Trump namjerava poduzeti. Možda on ne želi uopće sudjelovati, ne želi nastaviti sudjelovati u provedbi Pariškog sporazuma. Čak i ako se Amerikanci odluče maknuti, to ne znači da se oni ne mogu pridružiti Korsiji jer zrakoplovstvo nije dio Pariškog sporazuma. Dakle, to bi bilo zapravo jedan zanimljiv razvoj situacije i mislim da im to ne daje ispriku da ne sudjeluju u tom programu koji uključuje zrakoplovstvo. Ja sam razgovarala sa nekoliko e, kolega iz e, SAD-a i Amerika i druge zemlje zapravo žele sudjelovati u tom programu ozbiljno jer to će biti u, svima u interesu u konačnici. Dakle, bit će zanimljivo kako će se ta situacija razvijati s Amerikom. Gospođo Kilenin, je spomenula tehnologiju. To sam učinila i ja kada sam e, imala izvješće. To je dakle jedinstveno europsko nebo. U tom području smo doista predvodnici diljem Europe i to trebamo i tako trebamo i nastaviti. I trebamo zapravo oko zračnih luka gdje imamo veliko zagušenje, tu je odgovornost država da imamo dobru povezanost autoceste e, sa zračnim lukama i da se tu koriste najbolji sustavi i najbolja tehnologija kako bismo smanjili onečišćenje i emisiju e, na najmanju moguću mjeru. Dakle, sve o svemu. Komentirala sam ono što su rekli kolege i e, radujem se našem sastanku izvjestitelja u Sijeni. Želim zahvaliti i komisiji i bilo bi korisno da i dodatno razgovaramo o tome, da vidimo kako možemo ostvariti napredak, jer imamo dva odbora koje se bave ovom temom, ovim dosijom. Ali imamo jedan e, rok i trebamo doista postići napredak. Voljela bih da kolege pomno razmisle o amandmanima. Jer što amandmani budu manje kontroverzni, e, to moramo biti više realistični. Radi se o onom načelu zaustavljanja e, sata. Sustav će evoluirati s vremenom i naša mišljenja će se razilaziti, ali to nije prioritet, već je prioritet e, sam dakle, zaustavljanje sata. Hvala vam, hvala predsjedateljici i radujem se sastanku s kolegama kako bismo dalje raspravljali o ovome. Merci beaucoup, Madame Foster. Hvala, gospođo Foster. Znači, rok za ulaganje amandmana je 6. lipnja u podne. A sada prelazimo na zbilja jednu interesantnu temu stavljanje izvan snage zastarjelih uredbi, radi se o unutarnjim plovnim putevima i cestovnom prometu, a pred sobom imate izvjestiteljicu, ja sam izvjestiteljica za sljedeću točku dnevnog reda. Nemojte, molim vas, odmah otići, to će zbilja biti izuzetno zanimljivo. Evo, krenimo na stvar. U čemu se radi. Ovaj prijedlog stavljanja izvan snage uredbe 110180 kroz 89 vijeća te uredbi 2888 kroz 2000 i 685 kroz 2001 pa, Europskog parlamenta i vijeća su znači e, taj prijedlog je e, napravljen u svjetlu programa refita komisije te također angažmana boljeg stvaranja boljeg zakonodavstva cilj je da se stvori zakonodavni okvir koji je prilagođen potrebama i koji će biti e, e, kvalitetan a parlament, isto tako Vijeće Europske unije i Europske komisije u okviru E, međuinstitucionalnog sporazuma su se složili da bolje e, ustanove bolje zakonodavstvo, zbog toga je komisija utvrdila koje su uredbe e, zastarjele i koje treba staviti izvan snage. Što se tiče uredbe 1101 kroz 89 imamo znači ovdje odredbe vezane uz povezane mreže unutarnjih plovnih putova između Belgije, Njemačke, Francuske, Luksemburga, Nizozemske i Austrije. Cilj je da se smanji prekapacitiranost flota unutarnje plovidbe, unutarnjim e, znači, putevima i to pomoću rezanja, mjera rezanja brodova koje će biti koordinirane na e, e, razini zajednice. to možemo reći da uredba 718 iz 1999. vijeća vezana uz kapacitete zajedničkih flota na što se tiče prometa unutarnjih plovnih puteva je bio usvojen i Zbog toga imamo znači e, taj cilj da sektor unutarnje plovidbe ima e, instrumente kojima se na pravi način može upravljati flotama. Ta uredba je stvorila, e, znači stupila na snagu 29. travnja 99. i Zbog toga uredba 1.01.89 te je zastarjela i mora biti stavljena izvan zakona. Imamo također i uredbu 2.888 kroz 2000 gdje se govori o raspodjeli kvota za prijevoz teških tereta i ta raspodjela je primljena od e, znači, švicarskih vlasti za razdoblje između 2001. do 2004. godine. Radi se znači, o prijevozu roba i putnika željezničkim i cestovnim prometom. To je stupilo na snagu 1. lipnja 2002. godine, a u okviru te odredbe e, predviđeno je da prvim e, e, sjećom 2005. godine svi znači e, sva prijevozna sredstva koji odgovaraju tehničkim normama u okviru direktive 9653 EZ, e e znači svi koji imaju maksimalni terod od 40 tona su izuzeti od tog sustava kvota i zbog toga uredba 2888 kroz 2000 je zastarjela i mora biti stavljena izvan snage. Imamo isto tako i uredbu 689 kroz 2001. Tu imamo znači pravila za raspodjelu dozvola dostupnih zajednici. To u okviru e, sporazuma koji su e, potpisani i sklopljeni između Europske zajednice i e, Bugarske i rumunske Radi se znači o prijevozu roba i cestovnim prometom te također promociji i promoviranju e, kombiniranog prijevoza. Ta uredba je postala zastarjela jer su Bugarska i Rumunjska e, postale članice Europske unije i kao članice Europske unije te države više nisu podvrgnute bilo kakvom režimu dobivanja dozvola vezano uz e, prijevoz roba Zbog toga ova uredba je zastarjela i mora biti stavljena izvan snage. Evo, bar dvoje osoba prati ovo što govorim. Ja sam znači, evaluirala e, ovaj prijedlog i podržavam stavljanje izvan snage ovih uredbi. Što se tiče vijeća država članica, e, imamo znači dvije različite, dvije izmjene u uvodnoj izjavi i time se poboljšava tekst. Zbog toga predlažem dvije izmjene, a to će biti izmjene parlamenta ako ta, te dvije izmjene parlament usvoji, onda vijeće može znači usvojiti stajalište e, parlamenta u prvom čitanju bez amandmana. To će omogućiti e, izbjegavanje dugačkih trijaloga koji nisu potrebni vezano uz ovaj prijedlog. A imam i pitanje komisiji. E, evo, postavljam si pitanje tko je prisutan ovdje u ime komisije. Dobar dan. Imam jedno kratko pitanje za komisiju. Već nam je jasno da već dugo vremena da ove uredbe trebaju biti stavljene izvan snage i postavljam si pitanje zašto je komisija čekala toliko dugo sa prijedlozima. Izgubili smo zbilja puno vremena. Prije nego što vam dam riječ, dati ću riječ kolegama, a sada e, počinjemo sa gospođom Pun. Izvolite. Hvala lijepo. Doista ste u glavnim crtama naveli sadržaj ovih uredbi. Dakle, one više nisu potrebne mogu se staviti izan snage. Neću sada ponavljati same brojeve uredaba, ali kao što ste rekli, one su postale zastarjele. E, dio potpada pod program komisije koji se zove REFIT. I Mislim da je dobro da se, da pojednostavljujemo i ažuriramo zakonodavstvo. U potpunosti se slažem s vašim izvješćem i također s dvije izmjene, odnosno s izmjenama koje je predložilo vijeće. Dakle, na taj način možemo izbjeći nepotrebne trijaloge. Hvala vam na sažetom objašnjenju i slažem se s vašim prijedlogom. Dakle, slažem se da možemo nastaviti u smjeru koji ste predložili. Hvala. Hvala. Gospođe Puna, sada dajem riječ gospodinu Rikeu. Izvolite. Ja u potpunosti podržavam stajalište izvjestiteljice, posebno što se tiče ova dva amandmana vezano uz izbjegavanje e, trijaloga. A sada gospođa Meissner ima riječ, izvolite. Hvala. Nakon e, što se u ime našeg kluba već javio potpredsjednik, mislim da mogu podržati ono što je on rekao, dakle slažem se s planom djelovanja koji je predložila predsjednica. A sada se okrećem komisiji. Mi smo jednoglasni i molim vas da sada odgovorite na moje pitanje. Izvolite, gospođa Werner. Hvala, gospođo predsjednice i gospođo izvjestiteljice. Možemo reći da je ovo upisano u napore Komisije Juncker da ostvari bolje zakonodavstvo, posebno što se tiče pravila na području prijevoza koje trebaju biti što jasnije, što jednostavnija. Već unatrag tri godine smo vrlo e, pomno analizirali e, dugu listu pravne stečevine na području prometa te e, utvrdili o kojim se aktima radi, koji su zastarjeli. Znači neki akti su sami zastarjeli, ali za neke akte je također bilo potrebno e, znači da usvojimo novi akt koji onda jasno govori o stavljanju izvan snage prethodnih uredbi kao ove tri uredbe koje ste spomenuli što se tiče četvrtog e, željezničkog paketa imamo također i prijedlog vezano uz unutarnju plovidbu. Mi želimo sada u okviru toga staviti izvan snage e, e, znači stare zakonodavne akte tijekom isto tako predlaganja novih prijedloga. Isto što se tiče radnog programa komisije. Isto tako smo nastavili na, e, s radom na određenom, e, određenom broju novih tekstova. Mogu vam evetno dati i brojeve tih akata. Mi ćemo u svakom slučaju i dalje dubinski analizirati pravnu stečevinu u svakom e, trenutku i to u okviru našeg e, radnog programa. Ako vidimo da se radi o e, aktima koji su zastarjeli, onda nećemo okljevati, predložiti e, stavljanje izvan snage i to u svjetlu ovih ciljeva stvaranja boljeg i jednostavnijeg zakonodavstva. hvala gospođo Werner. Ako budete inspirirani, onda možete do 7. lipnja e, podnijeti vaše amandmane i to do 14 sati. Ako ne budete imali inspiraciju, nije to ni u kojem slučaju prestrašno. A sada krećemo dalje i to za 5 minuta. A budući da se radi o sjednici izvan zatvorenih vrata, onda tražim od svih osoba koje ne mogu e, sudjelovati na ovom dijelu sjednice da izađu iz dvorane. Hvala. Naravno, svi članovi parlamenta i njihovi zamjenici i njihovi službenici mogu ostati u prostoriji. Hvala.